izvješće gospodina Pirinskoga o um, zaštiti europskih financijskih interesa i suzbijanju prijevara. Prvo dajem riječ izvjestitelju gospodinu Pirinskom na četiri minute. Hvala, gospođo predsjedateljice. Gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice, uvaženi kolege, moramo znati da svaka zemlja članica daje proporcionalne razmjene doprinose u europski proračun i zbog toga je nužna obrana europskih financijskih interesa. Današnje izvješće Odbora za nadzor proračuna usvojeno je jednoglasno, no u tijeku razgovora zauzeti su različiti stavovi o najboljem pristupu obrani proračuna. Tradicionalno se smatra da naglasak treba staviti na restrikcije, na sankcije i na ono što se odnosi na prijavljene nepravilnosti. No, te nepravilnosti su dvostruke. Neke proizlaze iz korupcije, iz prijevara ili iz kaznenih dijela, a druge koje su u daleko većem broju su zapravo posljedica pogrešaka, nedovoljnog poznavanja propisa ili previše složenih propisa. Zbog toga Sankcije treba e, kombinirati sa aktivnom potporom zemalja članica kako bi one mogle spriječiti prijevare i odlučujuće djelovati na ograničenje slučajeva koji nisu nepropisni, koji ne predstavljaju kaznena djela. Imamo izvješće iz 2013. godine koje naznačuje da u 2,14 milijardi pogrešaka su 1,84 e, milijarde eura su e, proizišle iz e, nepoznavanja propisa, a gubiti su iznosili 309 milijuna eura. Zbog toga želim skrenuti vašu pozornost na osjetljivost pitanja prekida i obustave plaćanja u kohezijskoj politici. Tekst koji je sadržan u izvješću poziva komisiju da strogo primjenjuje te politike i mjere i zapravo je ova formula jednostrana zato jer ne uzima u obzir preventivnu ulogu takvih mjera kao sredstvo za odvraćanje od prijevara i to je i duha i slovo članka 325 ugovora o funkcioniranju Europske unije koji se usredotočuje upravo na preventivnu stranu tih mjera upravo kako bi se zaštitilo financijske interese Europske unije. Zemlje članice trebaju izvještavati komisiju o prijevarama koje su uzrokovane e, o nepravilnostima koje su uzrokovane prijevarama ili koje nisu uzrokovane prijevarama i zbog toga trebamo razraditi rješenja kako bismo spriječili ponavljanje istih problema u budućnosti. No, u svakom slučaju informacije o prevarama ili nepravilnostima ne bi se trebale koristiti kako bi se upiralo prstom u određene zemlje. Naprotiv, zemlje članice trebaju koristiti ovo izvješće kako bi spriječile nepravilnosti, kako bi ih kažnjavale, sankcionirale, kako bi nadvladale razlike i nedostatke u njihovim sustavima nadzora. Zbog toga utvrđeno je da one zemlje članice koje imaju poteškoće trebaju pomoć od tijela Europske unije, pomoću razmjene najboljih praksi informacija i pomoću koordinacije i e, edukacije. Zbog toga e, će se moći očuvati financijske interese Europske unije u skladu naravno sa načelom zdravog financijskog upravljanja i u skladu sa očekivanjima europskih građana. Želim najtoplije zahvaliti svima onima koji su sa mnom surađivali na ovom izvješću, naročito gospođi Dijani Popovoj, gospođi Kudrici iz tajništva socijalista i demokrata i također želim zahvaliti kolegama iz tajništva Odbora za nadzor proračuna. Gospođi Kastiljo, hvala vam na tome što ste mi omogućili da ovaj proces glatko protekne. Hvala riječima povjerenica Georgijeva. Hvala gospođo predsjedateljice. Uvaženi gospodine Pirinski, hvala vam lijepa na ovom izvješću. I parlament i komisija smatraju da je borba protiv prijevara ključna za stjecanje povjerenja naših građana u ono što europske institucije čine. Ja sam razmotrila ovo izvješće i drago mi je što mogu vidjeti da kada je riječ o čitavom nizu preporuka iz izvješća, mi već napredujemo. Evo da istaknem neke od takvih preporuka. Kao prvo, kada govorimo o izvješćivanju o nepravilnostima. Slažemo se sa vašim zaključkom da trebamo jasno razlikovati između prijevare i pogreške. Nećemo imati nikakvu toleranciju prema prijevarama, što je neupitno, ali kada je riječ o pogreškama, Trebamo ulagati u preventivne mjere, u pojednostavljenje propisa i također u usklađivanje propisa, naročito kada je riječ o svim troškovnim kategorijama i to je zadatak novoosnovane skupine povjerenika koji se e, bave upravo takvim rashodima. Kada je riječ o kohezijskoj politici, Slažemo se da je potrebno staviti naglasak na razrađivanje preventivnih mjera i također da trebamo provesti jednu srednjeročnu reviziju 2018. godine kako bismo utvrdili sprječavali nova arhitektura kohezijske politike nove nepravilnosti. Pomno smo iščitali izvješće koje, u dijelu u kojem se govori o javnoj nabavi i priznajemo da je javna nabava još uvijek osjetljiva na prijevare, na korupciju i u tom smislu pozdravljamo potporu koju ste pružili novom e, procesu za prijenos nove direktive o javnoj nabavi. To je također prilika za nas e, u europskim institucijama unaprijedimo i izmjene financijske regulative koje se koje su sada predmet pregovora i nadam se da će se ti pregovori uskoro privesti kraju. Priznajemo također da trebamo se boriti protiv korupcije i unutar naših institucija, što je od ogromne važnosti i zbog toga ćemo provesti i procjenu provedbe antikorupcijskih politika u našim institucijama i to ćemo uključiti naše drugo izvješće o suzbijanju korupcije koje treba izraditi u 2015. godini. Kada je riječ o Olafu, to sam već u više navrata rekla, Olaf je jedan od kamena temeljaca naše antikorupcijske politike. Imamo dobar dijalog sa nadzornim odborom Olafa i ja sam se osobno založila za usku suradnju s njima upravo kako bismo ostvarili povoljno okruženje za rad Olafa i nadzornog odbora u Olafu su bili otvoreni suradnji s odborom za nadzor proračuna, naročito kada je riječ o statističkim alatima i također o rezultatima koji se izrađuju. Također razmatramo načine kako možemo dalje ojačati neovisnost nadzornog odbora kada je riječ o pitanju i financijskih izvora i kadroviranja i na tome ćemo i dalje uskoro poraditi. Također pozdravljamo vaše izvješće o radu Europskog e, ombudsmana i također o direktivi PIF. Dakle, ponavljam na kraju, treba, e, treba nam ured javnog tužitelja koji će dodati vrijednost zaštiti europskih financijskih interesa. Dakle, želimo biti snažni i također institucionalno tijelo koje će omogućiti jačanje naše borbe protiv korupcije. Hvala vam. Hvala gospođo povjerenice, a sada u ime Odbora za regionalni razvoj gospodina Arimona dvije minute. Cijenjena gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice, kolegice i kolege, u vrijeme pomanjkanja javnog novca moramo se pobrinuti za to da se europskim novcem poreznih obveznika na korektan način postupa. Svatko od nas e, svaki euro se mora upotrebiti na pametan način. To je za moj klub zastupnika vrlo važno. E, informacije o e, krivoj upotrebi tog novca štete ugledu Europske unije u e, takvim slučajevima ne smijemo e, tolerirati takve pojave moramo ih rasvijetliti to je bitno osobito u području kojim se ja bavim a to je kohezijska politika dakle političko E, to, političko područje je ono gdje se e, bilježi najveći broj takvih e, krivih upotreba novca u 21 slučaj prijevare u iznosu 165 milijuna eura je bilo u godinu dana zabilježeno odnosno kad se tome doda i kriva nepravilna upotreba novca bez namjere prevare, to je ukupna šteta od 1,36 milijardi eura. Moramo imati jedinstvene kriterije za borbu protiv tih pojava i kada se ustanove e, takve nepravilnosti, one to predugo traje zbog kompliciranosti propisa. E, moramo imati jednu protuprevernu strategiju kako bi se prevenirali takvi slučajevi, a to spadaju eksterne kontrole i osobito ideja ureda javnog tužitelja. Također i kod javne nabave postoje e, nepravilnosti i zato bi i u tom području jedinstvena pravila trebala e, pomoći da se ta pojava smanji. Možemo uspjeti da kriminalna e, energija koja postoji ima manje šansi da realizira svoje namjere jer kao što sam rekao svaki cent mora biti upotrebljen na ispravan način to dugujemo poreznim obveznicima u Europi. Hvala lijepa. Plave kartone ćemo dopustiti u okviru rasprave, a sada riječ ima gospođa Makovej iz odbora Live na dvije minute. Na raportu... Hvala lijepa. U ovom izvješću pokušali smo e, istaknuti vrlo važne E, stvari kad je riječ o zaštiti financijskih interesa Europske unije. Radi se o zaštiti našeg novca, novca naših građana. E, to je E, novac naših poreznih obveznika bez obzira o kojoj se državi članici radi. To moramo shvatiti. Moramo zaštititi novac naših građana. Europski novac je novac naših građana iz njihovih džepova. Oni su ga platili, uplatili u nacionalne proračune iz kojih se vrše uplate u europski proračun to e, objašnjavam e, za sve, kako bi to svi shvatili, dakle to nije nešto abstraktno, to je novac naših građana, važno je to shvatiti. E, sad taj novac ljeva se u jedan zajednički, u zajednički lonac, da tako kažemo, i e, neprihvatljivo je da se taj novac bolje štiti u nekim državama, lošije u nekim drugim državama. E, ne možemo reći ako samo u deset država postoje slučajevi prevare možemo biti zadovoljni jer sve u svemu e, ta situacija onda nije e, ukupno gledano jako loša ne pojave prevare su neprihvatljive ovo je već šesta godina za redom da E, slušam kako komisija pozdravlja naše preporuke e, kad je riječ o borbi protiv nepravilnosti. Mi ne tražimo po prvi put e, da se takve pojave kazneno goni jer riječ je o kriminalu i kaznenim dijelima. Ja se nadam da će sad kad imamo pravila za borbu protiv prevara u Europskoj uniji da ćemo sada imati veće mogućnosti e, da se e, novac koji je e, već nepravilno upotrebljen vrati u proračun Europske unije. Hvala lijepa. Sada ćemo riječ dati predstavnicima klubova zastupnika. Najprije gospođa Gresl na minutu i pol. Hvala lijepa gospođo predsjedaljice, povjerenice, kolegice i kolege. Ja bih se E, složila sa ovim što su do sada kolege rekli, ali ja sumnjam u statistike koje su nam prezentirane. Mislim da u njih moramo sumljati. Mislim da imamo problem sa Olafom, odnosno sa vjerodostojnošću i e, pouzdanošću e, rezultata istrage od strane Olafa. Te statističke E, nejasnoće se mogu e, objasniti manipulacijama Dakle, postoje tu neke, neki nedostaci u sustavu i komisija tu mora reagirati. Vjerujem da nam je potrebna jedna funkcionirajuća borba protiv prevara, ali također da je bitno da imamo pouzdane statistike i da je bitno da se u njih možemo pouzdati. Uvjerena sam da e, situacija dolazi samo komad po komad na svjetlo dana vaš e, prethodnik je naveo troškove od 50 tisuća e, eura, e, vi govorite o 36 tisuća eura. Ja vjerujem da je e, nevjerojatno da upravo nevjerojatno da se ne možemo pouzdati u statističke podatke i podatke koje je podastro Olaf i mislim da e, se ta situacija mora popraviti. Hvala lijepa gospođa Jala Sander na dvije i pol minute. Hvala lijepa. Htjela bih čestitati um, izvjestitelju, čast mi je čestitati mu na ovom istrpnom izvješću, također svim izvjestiteljima u Sjeni koji su radili na izvješću o zaštiti financijskih interesa Europske unije. Moramo se prisjetiti da je 2013. 13. godina bila posljednja godina višegodišnjeg financijskog okvira i dakle govorimo o e, završetku e, jednog perioda gdje e, se završava sa obračunima pa je to moglo utjecati na rezultate. U svakom slučaju želim zahvaliti izvjestiteljima što su se pozabavili pitanjem plaćanja iz godine u godinu radimo na tome da osiguramo da se novac troši na bolji način i da se izbjegnu nepravilnosti i prevare. Ponekad e, ne vodimo međutim dovoljno računa o e, prihodovnoj strani našeg proračuna. Mislim da i tu ima razloga za zabrinutost jer je 2013. godina godina kad nismo e, postigli optimum i moguće je još postići tu neka poboljšanja. E, radi se o 10 milijardi eura, zamislite koliko bi se s tim novcem moglo postići u okviru Junkerovog plana. Kao što je rekla gospođa Gresle, Olaf je imao neke uspjehe, možda čak značajne uspjehe, e, povraćeno je 68 milijuna e, eura novca e, dakle moramo imati na umu da je Olaf učinio i neke dobre stvari i te sustav za kontrolu također ima neke nedostatke i nadamo se da će u novoj proceduri ovo biti jednom zauvijek riješeno. Još samo jedan komentar, godinu za godinom govorimo o greškama i nepravilnostima koje nisu prevara i koje sačinjavaju najveći dio e, ovih nepravilnog trošenja novca. Dakle, radi se o pomankanju znanja i o nehotičnom nepoštivanju propisa. Ja se nadam da ćemo novom regulativom konačno riješiti ovaj problem. Hvala lijepa. Gospodin Črnecki na dvije minute ima riječ. Hvala lijepa. Gospodin e, gospođo predsjedateljice povjerenice dame i gospodo europski porezni obveznik zainteresiran je za to na koji način se europski fondovi koriste e, sada čujemo da e, je dva, dvije milijarde eura potrošeno na nepravilan način da to da se blago izrazim to naši građani neće e, e rado vidjeti meni je vrlo drago e, što je većina tih nepravilnih upotreba novce bez svrhe e, bez namjere prevare međutim moramo suzbijati te pojave jer sa, to, sa stajališta e, poreznog obveznika ti detalji nisu toliko važni. Ono što je važno je da taj novac na kraju krajeva izgubljen. Očito Olaf je postigao dosta uspjeha ja se tu slažem sa prethodnom e, govornicom, ali s druge strane moramo osigurati da e, podržavamo ideju optimiranja e, rada Olafa. E, htio bih pohvaliti Olaf za suradnju sa zemljama članicama. E, to je vrlo potrebna suradnja. Postoji pitanje političke volje zemalja članica kad je riječ o borbi protiv korupcije i slika je tu u tom pogledu prilično neujednačena. Moramo rasvjetliti što se događa u našim matičnim zemljama i moramo postaviti pitanje da li se naše vlade u zemljama članicama zapravo bore protiv korupcije i da li provode u djelo ono e, što deklarativno izjavljuju. Hvala lijepo. Imamo plavi karton za gospodina Črneckog. Da li prihvaćate pitanje? Imate 30 sekundi za postavljanje pitanja. Gospodine Črnecki, spomenuli ste da nepravilna plaćanja iznose 2 milijarde eura. Iako e, ja vjerujem da ta brojka uključuje i korupciju, da li vi, odnosno politička stranka koju predstavljate, da li se slažete sa Eh, osnivanjem ureda javnog tužitelja koji može djelovati u zemljama članicama Europske unije. Gospodine Čanecki, izvolite, odgovorite na pitanje. Hvala lijepa cijenjeni kolega, zahvaljujem vam na ovom pitanju, to je vrlo važno pitanje. Nisam potpuno uvjeren da će još jedno, osnivanje još jedne institucije eh, E, koja će ograničiti nadležnosti već postojećih institucija kao što je Olaf e, poboljšati situaciju i da je to doista dobra ideja. Ne bih žurio u, sa osnivanjem ureda javnog tužitelja. Mislim da e, moramo bolje, najprije bolje koristiti postojeće instrumente. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Tojera, na dvije minute. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, drage kolegice i kolege. Želim najprije zahvaliti povjerenci Georgijevoj na njezinim aktivnostima s ciljem boljeg upravljanja e, financijama Europske unije. Tu se slažemo, ja sam kao izvjestitelj e, također e, izradio jedno izvješće u u tom području. Naši građani i građanke, građanke očekuju od nas da se njihov novac troši na ispravan način i za to se moramo pobrinuti u budućnosti. E, Klub zastupnika ALDE je tražio od komisije da upotrebi instrumente koje joj stoje na raspolaganju, to znači da se e, prisile zemlje članice da ako ustanove nepravilnosti da ih i korigiraju. 80% posto europskog eh, proračuna eh, je novac kojim se upravlja zapravo u zemljama članicama i zato zemlje članice moraju bolje voditi računa da se eh, ta stopa nepravilnosti smanji. Međutim, postoje i prevare, nije doduše svaka greška posljedica želje za prevarom, ali postoje e, i takve pojave i protiv njih se mora e, boriti. Dakle, potrebna je, potreban je državni nadzor i zato se e, te mjere moraju ojačati. Potreban nam je ured javnog tužitelja, dakle moraju se poštivati e, načela vladavine prava i e, dopustite da nešto kažemo o najvažnijoj temi, a to je borba protiv utaje izbjegavanje poreza. Na taj način se preko milijardu dolara, eura godišnje manje sljeva u naš proračun račun. dakle moramo e, mi kao europski parlament biti e, na čelu borbe protiv e, te pojave jer to od nas očekuju naši građani dakle na europskoj razini tu se mora nešto dogoditi hvala lijepa imamo plavi karton da li prihvaćate pitanje Gospodine Etheridge, izvolite, imate 30 sekundi. Hvala lijepa. Ja se potpuno slažem da je novac poreznih obveznika dragocjen i da se mora voditi računa da ga se i potreblja na pravilan način. Da li se slažete sa mnom e, da ne postoji mandat e, za ured javnog tužitelja i da bi se time umanjila suverenost nacionalnih država e, za borbu protiv takvih pojava. Da li se slažete sa mnom? Imate 30 sekundi. Jedno pitanje je za što je Europska unija nadležna, doista Europska unija tu nema nadležnosti, ali odlučujuće pitanje, a u vašoj zemlji se vodi o tome rasprava da se e, neke nadležnosti vrate nacionalnim državama. E, međutim, što bi to značilo? Bande kriminalaca surađuju prekogranično i povezane su, umrežene u cijeloj Europi i zato je e, ured javnog tužitelja dobar način borbe protiv organiziranog kriminala i apeliram na vas da to prihvatite u Velikoj Britaniji. Hvala, nastavljamo sa klubovima zastupnika. Gospođa Andersen na minutu i 30. S obzirom da imamo 309 milijuna e, nepravilnosti koje se smatraju prijevarom. Bitno je da se zaštite javni rashodi posebno u vrijeme štednje. Nažalost, višegodišnji financijski okvir 2014. do 2020. predstavlja prvi rez u sedmogodišnjem proračunu Europske unije i bilo bi mi drago da se prepozna potreba za povećanjem upravne sposobnosti kada je riječ o otkrivanju nepravilnosti, a Europskoj uniji trebaju adekvatno educirani djelatnici. Međutim, također me brine osnivanje Europskog e, ureda tužitelja i pitanja treba li razviti kazneno pravo u Europskoj uniji kako bi se suzbio prekogranični kriminal. Naravno, pozdravljamo tu ideju, međutim ne na uštrb postojećih pravosudnih sustava u državama članicama, a u interesu Europske unije. Članak 26.1 također je potencijalno kontrovezan jer bi mogao ugroziti sustav common law i kazneno-pravni sustav u cjelini. Hvala. Merci, la parole pour le... Hvala. U ime kluba zastupnika Zelenih, gospodin Javor, na minutu 30. Hvala, uvaženi kolege. Nakon dugih i teških rasprava Klub zastupnika Zelenih podržava postojeći tekst koji je usvojen na odboru, što uključuje i naš kritički pristup vezano uz OLAF. Mi podržavamo naglasak na porezima, posebno na borbi protiv korupcije, što je jedna od glavnih bitki koju moramo dobiti kako bismo zaštitili financijske interese Europske unije i osigurali visoku razinu povjerenja u institucije Europske unije. Na taj način možemo također smanjiti rizik za porezne obveznike Europske unije. Drago nam je da se u ovom naglasku također da se u ovom izvješću također naglašava prekogranični aspekt i također e, proračun Europske unije. Osim toga nam trebaju i adekvatni propisi za zaštitu zviždača u brojnim državama članicama, što uključuje i Mađarsku, odakle dolazim. Kvaliteta zaštite zviždača na vrlo je niskoj razini u velikom broju slučajeva. Postupak u Mađarskoj vodi se protiv samih zviždača umjesto e, da se vodi protiv e, prijavljenih slučajeva. Na kraju želim naglasiti i potrebu za uredom, e, Europskim uredom javnog tužitelja trebamo se zalagati za osnivanje učinkovitih neovisnih institucija poput ove spomenute, te trebamo uvjeriti ne samo vijeće nego i europsku javnost da je to u interesu poreznih obveznika i svih građana Europske unije. Hvala. Hvala lijepa. A sada u ime EFTDA riječ ima gospodin Vali. Hvala. Trebamo poduzeti sve kako bismo izbjegli prijevare i tu se svi slažemo, svi klubovi, no htio bih srednuti pozornost na drugo pitanje, odnosno klijentelističko postupanje s novcem. Polazi se od projekata koji će se financirati iz Junkerovog plana i tu treba paziti na Europsku investicijsku banku kako ne bi financirala radove na infrastrukturama koje žele lobby. Tu govorimo o neodrživim radovima koji će dovesti i do ekoloških problema, a i do eventualnih gubitaka programa koji se temelje na preoptimističnim studijama, što onda opterećuje porezne obveznike i skreće se onda prema E, vrlo problematičnim programima koje moramo onda otplatiti privatnicima. Kada je riječ o strukturnim fondovima, treba tu unijeti transparentnost zato jer e, zemlje članice također tu listički upravljaju novcem, naročito e, kada je riječ o Europskom socijalnom fondu. Svaki euro bi trebao otvoriti novo radno mjesto, a ne klijentelističko postupanje s novcem. Hvala. Hvala lijepa na jednu minutu, gospodin Schaffhausen. Evropska unija je izvor prijevara. Ne govorimo o prijevarama PDV-a koje olakšava Europska unija u Francuskoj. To iznosi na desetke milijardi. Nepravilnosti koje su otkrivene iznose 309 milijuna u samom proračunu 160 milijuna dolazi iz politike socijalne kohezije, koja je inače jedna dobra politika. Možemo li se boriti protiv prijevare ako se olakšava slobodni protok kriminalnog novca bez razmjena podataka među državama članicama? Radili se o tome da se još jedan po državama članicama oduspe jedna nadležnost u području pravosuđa. Više nitko ne kontrolira ovo što se događa u državama članicama i mislim da trebamo pozdraviti povratak demokratičnosti u državama članicama. Sljedeći govornik na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, povjerenice, transparentnost i integritet su vrijednosti koje trebamo poštivati. One su sastavni dio kvalitetnog života, jednako su važne kao sloboda i demokracija. Kako bi Europska unija mogla djelotvorno funkcionirati, neophodno je podržati spomenute vrijednosti. Financijski interesi Europske unije ugroženi su zbog korupcije, pranja novca, prijevara i ostalih nezakonitih aktivnosti. Ovdje je važno ne samo iznijeti kritike na račun Europske komisije i čitave Europske unije, nego vidjeti s kojim se problemima nose same države članice. Države članice trebaju preuzeti odgovornost za svoje djelovanje. Ukoliko to ne učine, Europska komisija mora se pokazati dovoljno snažnom da im prestane davati sredstva iz fondova Europske unije. Imate plavi karton, prihvaćate li odgovoriti na pitanje? Da, izvolite, možete postaviti pitanje. Da, vi ste lijepo sročili i rekli da se novac Evropske unije ne troši uvijek na najbolji mogući način. Možete li mi dati jedan primjer toga gdje se nešto događa na Evropskoj uniji, a gdje bi se zapravo novac bolje utrošio na razini država članica? Gospodine uvaženi kolega Arnot, Ne mislim da kako bi Europska unija djelotvorno funkcionirala ne treba imati sredstva na raspolaganju. Ako Europska unija želi biti snažna zajednica, država mora imati i vlastita sredstva na raspolaganju te vlastitu financijsku politiku. Istovremeno smatram da vaše pitanje ide u pravom smjeru, no nisam prava osoba da odgovorim na to pitanje. Ja sam federalist i zalažem se za snažnu Europu. Gospodin Vonima, riječ na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća povjerenice, zahvaljujem izvjestitelju na ovome izvješću i posebno na činjenici da je naglasio ovaj dio koji se odnosi na prihode. Vrlo često se govori o rashodima, no ne smijemo zaboraviti niti prihodovnu stranu proračuna. Samo 0,9% e, tradicionalnih vlastitih sredstava je podložno prijevarama, to ipak iznosi 61 milijun eura, a procjenjuje se da države članice Evropske Europske unije izgube oko 10 milijuna eura godišnje zbog krijumčarenja cigareta, samo zbog toga. U trenutku e, kada je situacija teška u ekonomskom smislu, ključno je da dobijemo sav novac koji možemo kako bismo taj novac mogli uložiti u gospodarski rast i nova radna mjesta. Zato Pozdravljam sve mjere koje se poduzimaju, primjerice e, partnerske sporazume sa proizvođačima cigareta. E, također je Europska unija potpisala UN-ov protokol o nezakonitom trgovini e, duhanom. Isto tako postoji i sustav za nadzor i kretanje cigareta i mislim da je to vrlo dobro i pozdravljam sve te mjere. Sljedeći govornik na jednu minutu. povjerenice Georgijeva, u Slovačkoj je korupcija prisutna u sklopu gotovo svih projekata koje se financiraju iz fondova Europske unije, budući da ste iz Bugarske, vjerujem da vam je dobro poznato ovo o čemu govorim. Činjenica da najviši politički dužnosnici sudjeluju u takvim prijevarama i to ne samo u Slovačkoj nego i u drugim zemljama opće je poznato. I zato e, isto tako ne postoji adekvatna istraga. U posljednjih nekoliko godina ja sam podnio 13 prijava Olafu i mogu vam samo reći da oni na nešto čekaju. Ako ozbiljno želite suzbiti korupciju, kada je riječ o europskim fondovima, onda jednostavno ukinite postojanje tog fonda, budući da oni ne daju nikakve rezultate. Vidite što se dogodilo u Grčkoj. Oni su imali najviše koristi od fondova Europske unije, svejedno su u teškoj situaciji. Dakle, ne radi se o tome da se novac preraspodjeljuje na socijalistički način, nego bi Europska unija trebala funkcionirati na tržišnom principu. Gospodin Šoltes. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća, potpredsjednice, povjerenice. Ovo je tema koja će biti aktualna u predstojećim godinama. Činjenica je da kod povlačenja sredstava iz fondova Europske unije postoje i slučajevi prijevara. Komisija nije dobila manji broj prijavljenih slučajeva, nego ih iz godine u godinu ima sve više ne samo da se povećava potpora, nego isto tako e, raste i sposobnost onih koji su počinitelji prijevara. Treba raditi na većoj transparentnosti, na preventivnim mjerama, na pojednostavljivanju propisa, ali isto tako i na donošenju razumnih e, zakonskih propisa koji će biti korisni kod povlačenja sredstava iz fondova. Što se tiče ureda europskog tužitelja ne mislimo da treba vjerovati da će to biti nekakav supermen koji će spasiti Europu od korupcije. Prije toga trebamo stvari dobro odmiriti jer mislim da bi e, najveća šteta bila da se osnuje ured koji nema jasne nadležnosti i potporu. Mislim da tu treba biti oprezan. Hvala gospodin Arnot na jednu minutu. Izvješća o suzbijanju prijevara govore o stanju u Europskoj uniji. Na desetoj stranici vidimo da se broj prijevara e, koje se mogu smatrati pjerom poveća za 10% od 2012. Govorimo o 1609 slučajeva prijevare koji se ne mogu i ne smiju samo tako gurnuti pod tepih. No, nemamo još uvijek jasne kriterije, još uvijek nemamo mjerila, tako da da nema prijevara, svejedno bi se nas, naš novac mogao uludo trošiti, ne bismo o tome znali. Što znači preventivno prijavljivanje? Je li to kultura birokracije? Ja mislim da je problem u tome da je proces donošenja odluka toliko udaljen od građana da je to izvor problema i zato je te probleme tako teško otkriti. Kada će se ovdje prepoznati da je Brisel naprosto predaleko od građana da bi se stvarno mogao smatrati odgovornim? Gospodin eh, Žalk ima riječ na jednu minutu. Nemaka. Riječ ima gospodin Savoma na minutu i 30. Hvala odbor za proračunski nadzor. Odradio je dobro svoj posao. Ovo izvješće je prilično kritično kada je riječ o tome kako se može poboljšati trošenje sredstava iz proračuna Europske unije. Olafova uloga kod suzbijanja prijevara je naravno od ključne važnosti, no bitno je poboljšati način rada te e, institucije. Mi smo ovdje zauzeli jedan konstruktivan kritički stav. Jasno je da treba nastaviti poštivati neovisnost Olafa. To ne znači istovremeno da ne postoji potencijalna potreba za pouzdanim, usporedivim podacima o tome što Olaf stvarno radi kako bismo mogli vidjeti što radi kako bi unaprijedio učinkovitost istraga koje provodi. Socijalisti i demokrati zatvaraju oči pred nekim problemima i to se jasno vidi iz činjenice da su ponovno podnijeli amandmane 12 do 14 na plenarnoj sjednici. To neće pomoći u rješavanju situacije kada je riječ o Olofu i općenito o drugim bitnim pitanjima. Nekoliko riječi o Europskoj komisiji. Europska komisija mora zauzeti čvrst stav i mora primijeniti preporuke odbora. Zaostava, odnosno obustava isplata je drastična mjera, međutim neophodna je zato što može poboljšati eh, iskorištavanje sredstava Europske unije na odgovarajući način. Gospodin Volčićis, na jednu minutu. Hvala lijepo. Pozdravljam o izvješće kolege. 2010. godine sam radio na izvješću o zaštiti financijskih interesa u Europskoj uniji, tako da mi je ova tema dobro poznata. 2013. godine trošak prijevara u Europske uniji iznosio je 2 milijarde eura. U državama članicama e, stopa povrata je bila samo 24% kada je riječ o sredstvima koja se tiču prijevara. Naravno, trebalo bi e, veću pozornost dati nadzoru i odgovarajućoj upotrebi sredstava Europske unije kako bismo imali odgovarajuće sustave u državama članicama. imamo stalni problem, a to je da države članice ne daju iscrpne i usporedive podatke o e, nepravilnostima. Nemamo jasan sustav i ne možemo znati koliko država članica provodi preporuke OLAFA i nemamo sankcije u slučaju da se te preporuke ne provode u dijelo. Komisija bi trebala preuzeti svoj dio odgovornosti za to. Hvala

Hvala. Izvješće kolege Pirinskog je svakako zanimljivo, ali izazove i daljna promišljenja. Kao prvo, po prvi puta je kohezijska politika druga po do kada je riječ o rashodima iz proračuna i tu se i najveći broj nepravilnosti i to nas poziva na oprez. Zapravo je kohezijska politika zabilježila 321 nepravilnost povezanu sa u prijevarama i to su zabrinjavajuće brojke, naročito ako pomislimo da je cilj ove politike ili bi trebao biti cilj je umanjenje različitosti između socijalnih i e, teritorijalnih karakteristika i e, u Italiji primjerice je zabilježeno 72 slučaja prijevare ili pokušaja prijevare samo 2013. godine i samo u području kohezijske politike. Ako je s jedne strano pozitivno, to što su vlasti razotkrile ovakve prijevare, s druge strane se trebamo propitati ne samo o razini korupcije i o infiltraciji kriminalaca, nego i o nedostacima nadzornih sustava. To mislim na djelovanje upravnih tijela i revizorskih tijela na regionalnoj

u regijama koje su u cilju konvergentnosti i manje razvijenim regijama još uvijek imamo slučajeva prijevara i operativni regionalni programi su opet blokirani upravo u onim regijama gdje imamo najviše potrebe za takvim sredstvima. Koji je naš cilj? Trebamo shvatiti zašto nisu učinkovita djelotvorna revizorska tijela. Nedavno smo se susreli sa predsjedništvom odbora regiji razgovarali o tome i zapravo je problem u korijenu ovisi o tijelima za reviziju i za certificiranje i naravno zbog toga tražimo od komisije da provede i odgovarajući nadzor. Hvala. Riječ ima gospođa na minutu. Hvala. Želim zahvaliti povjerenici na njezinom izlaganju i izvjestitelju na izvrsnom obavljenom poslu ovim izvješćem koje se uklapa u suzbijanje korupcije. Kao što je viđeno već iz tekstova koji je usvojen u odboru i dopuna e, samog izvjestitelja, suzbijanje korupcije mora biti jedan od prioriteta europskih politika i ostvareni rezultati daju razlog za nadu. Statistike Olafa su sve bolje Istrage su sve brojnije, a vrijeme koje je potrebno za izricanje preporuka se sve više skraćuje. No, natoč tome, postotak sredstava koji se protopropisno troše i koji nisu povraćeni još je uvijek vrlo visok. I kako bismo smanjili taj postotak i kako bismo poboljšali našu borbu protiv korupcije, trebamo još što prije osnovati uredu europskog tužitelja i zajamčiti mu e, neovisnost, učinkovitost i brzinu donošenja odluka što će mu omogućiti da vrši svoju glavnu ulogu, a to je zaštita europskih financijskih interesa, odnosno zaštita novca poreznih obveznika. Hvala. Imate plavi karton, gospođo Kinići. Gospodin Kovinike, imate 30 sekundi. E, e, Ova e, rasprava tiče se zaštite financijskih interesa Europske unije. Nije riječ o korupciji. Ne mislite li da ovdje gubimo mnogo više sredstava na službenim projektima, a prema mom mišljenju 95% tih sredstava koja se troše na projekte je uludo utrošen novac i zapravo ne pomaže evropskom gospodarstvu. Gospođo Kinić. Io credo, eh, le rispondo in maniera molto... Ja ću ukratko odgovoriti. Mislim da ne možemo odijeliti zaštitu financijskih interesa od suzbijanja korupcije. Mislim da je to odgovor na vaše pitanje ne možemo se odreći ni jednog ni drugog. Merci. La parole est à Hvala. Sada riječ ima kolega Vojčehovski na jednu minutu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Mm, svima nam je bitna ideja zaštite financijskih interesa Europske unije, no ovdje se isto tako radi o integritetu to u svakodnevnom životu. Jasnoća je ovdje ključna riječ. Kada govorimo o trošenju novca, bitno je da se novac troši na transparentan način i moramo znati zašto dobivamo potporu iz fondova Europske unije. Nažalost, u praksi je situacija bitno drugačija. Nastojim da se vidi slijed novca kod rješavanja nekih problema u Poljskoj nadam, nadam se da će transparentnost biti ključna riječ u budućnosti. Mislim da je to najbolji način za suzbijanje i borbu protiv korupcije. Hvala. Gospodin Baten ima riječ na jednu minutu. Hvala. Europska unija neuspješno pokušava voditi bitku protiv korupcije. Već 20 godina revizori odobravaju račune u komercijalnom svijetu bi ova organizacija već bila zatvorena. Točan iznos nije poznat, ali vjerojatno se diže u iznosi nekih nekoliko milijardi eura. Kohezijski fond i zajednička poljoprivredna politika predstavljaju najveći problem, a Italija, Rumanska, Bugarska, Poljska, Danska i Grčka su zemlje koje imaju najveći broj nepravilnosti, što nas ne iznenađuje. Ako se da velik iznos novca zemljama koje su institucionalno e, korumpirane, onda će njihovi kriminalci to u potpunosti iskoristiti. Moja izborna jedinica u Londonu bila bi zgrožena da se njihov porez e, troši uz toliko, e, da se njihova sredstva koriste uz toliko nepravilnosti. Na sreću ja ću glasovati za UKIP 7. svibnja. Idemo sada na sljedećeg govornika, gospodin Barajkov, na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, povjerenica Georgijeva, kao predstavnik države članice Europske unije i gdje postoji izvješće o području pravosuđa i unutarnjih poslova, ja dobro poznajem državno odvjetništvo. Bugarski državni odvjetnici nisu dobili potporu. Naime, to ukazuje na visoku razinu korupcije. Dakle, postoje prijave nepravilnosti, ali postoji mogućnost zaštite, a protivljenje osnivanju ureda, Europskog ureda tužitelja, ureda Europskog tužitelja mora biti uz punu svijest da Europska unija zapravo e, sada tolerira kriminal na vlastiti račun. Uticaj 28 država članica treba biti niža u budućem uredu Europskog tužitelja. Dame panove. Sljedeći govornik. Hvala. Dame i gospodo, ovo izvješće je prepuno podataka o prijevarama i lošem upravljanju sredstvima Europske unije. To je novac koji dolazi od poreznih obveznika i ova situacija je vrlo ozbiljna. Bojim se da Europska komisija i većina zastupnika u Europskom parlamentu odbijaju vidjeti koji je glavni uzrok problema, a to je zapravo zatvaranje očiju pred činjenicom da se novac preraspodjeluje preko Europske unije. Zašto novac ne bi ostao na razini država članica, na razini općina kako bi se iz toga gradile ceste? Zašto novac ne bi ostao u džepovima poreznih obveznika, zašto oni ne bi donijeli odluku o tome e, u što će se ulagati. Riješimo se fondova pa ćemo se riješiti i korupcije. Hvala. Sada prelazimo na e, slobodno javljanje za riječ. Imamo deset, osam govornika. Gospođa Pitera ima riječ na jednu minutu. Hvala. Unii Europejskiej musi towarzyszyć każdej operacji finansowej. Dobro utrošenje sredstava iz proračuna Europske unije je nešto do čega nam eh, treba biti stalo, ako nam je stalo do budućnosti Europske unije. Dobro utrošen javni novac je najbolji način eh, izgradnje povjerenja u europske institucije. Naravno, tu imamo i administrativna ograničenja, što nam eh, pak onemogućuje kvalitetno rješavanje nepravilnosti. Moramo se pobrinuti da se provedu odgovarajuće mjere. No, ono što me brine je pokazatelje za ostataka koji se povećao 2014, eh, pardon, 2013. godine koji pokazuje odlučnost eh, institucija koja postoje, ali također eh, to ukazuje na nužnost da se utvrdi odakle potiču ove nepravilnosti. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala. Suzbijanje prijevara kao i suzbijanje reciklaže i korupcije je politička obveza nacionalnih i europskih institucija. Podaci o ustrajnosti takvih nepravilnosti su uzbunjujući, a također je naš moralni poraz i dalje njihovo prisustvo, a također i kršenje pravila što još uvijek prožima europski sustav. Mi još uvijek u Europskoj uniji u institucijama trebamo biti jednoglasni i zbog toga se nadam da ćemo uvesti mjere usklađivanja primjene zakonodavstva o tome u Europskoj uniji i zemljama članicama. Trebamo ojačati suradnju između komisije zemalja članica i pojednostaviti pravila i postupke i također trebamo omogućiti edukaciju vlasti koje su uključene u raspolaganje sredstvima. I na kraju u javnoj nabavi to je doista važan i osjetljiv sustav za nacionalni oporavak, ali još je daleko od e, postupaka koji bi bili odgovarajući jer mu treba još takozvana štaka vanjske kontrole u borbi protiv nepravilnosti. Hvala gospodin Marijas na jednu minutu. Zaštita europskih financijskih interesa i suzbijanje prijevara su od ogromne važnosti, naročito u ovako teškoj krizi. Prijevare na teret Unije su opasna pojava, a u nekim zemljama su spojene uz djelovanje mafije. Imamo takozvani slučaj mafija kapitale u Rimu, gdje se mafija uvukla i u gradsku upravu. I također imamo slučajeve krijomčarenja i prijevare sa PDV-om, i pojave poput lax lixa su na dnevnom redu. Imamo također i slučajeve koji nisu uzrokovani zlonamjerom, nego jednostavno nemarom. I tu treba djelovati preventivno, zato jer je jedin način upravo to kako bismo što bolje iskoristili europska sredstva i fondove. Činjenica da i nepravilnosti i prijevare iznose više od 2 milijarde eura

potrebno nam je pojednostavljenje procedura. imamo apsurde kada dolazimo u situaciju da su nešto proglašavano prijevarama a radi se o tome da su neki ljudi kupili metalna vrata u odnosu na drvena vrata a u ugovoru su stajala drvena vrata pa je rečeno da je to greška i to je evidentirano kao greška a dobili su bolja vrata i jeftinija vrata. to je samo jedan mali primjer. Hvala, gospodin Vjeras, na jednu minutu. Registramos a do Vodimo računa o važnosti suzbijanja prijevara i sve što će omogućiti zaštitu europskih financijskih interesa i odgovarajuće korištenje fondova je dobrodošlo. vrijednost pada, na broj slučajeva se povećava. Izbjegnimo senzacionalitet i e, recimo da e, Zapravo od 14.000 od 15.000 slučajeva nepravilnosti nisu povezane sa prijevarama. Naravno da priznajemo da treba istraživati zlouporabe, ali također trebamo poboljšati i administrativne postupke većina zemalja je e, žrtva globalizacije koja omogućuje također i razne zloupotrebe što dovodi pak do utaje poreza. Gospođa Mojna, jednu minutu. Eh, onorevoli kolegi, voglio portare Uvaženi kolege, želim skrenuti vašu pozornost na problem e, trošenja sredstava koje Europska unija namjenjuje zemljama članicama, naročito Italiji. Dolazim sa Sardinije koja je na prvom mjestu o priopćavanju podataka o korištenju socijalnih fondova i to je toliko dobro razračen sustav da je e, postao negativnim primjerom i u drugim regijama, čime se prikriva i većina zlouporaba pod izlikom privatnosti. Stanovnici Sardinije već godinama bespomoćno prisustvuju takvom dakle, se sredstava koja nestaju u tim makinacijama. Znam da nije lako upravljati Olafom, ali situacija je neodrživa i treba učiniti nešto kako bismo promijenili situaciju i kako bismo izbjegli prijevare i korupciju sa europskim novcem. Europska mora strože to nadzirati sa više ovlasti i drugačije nego što to čini sada. Hvala. Hvala gospodin Kelly ima riječ. Eh,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 Izvjestitelj je rekao da gubimo dvije milijarde svake godine zbog raznih nepravilnosti. Jasno je da sankcije kojima raspolažemo nisu dovoljno dobre i kada bi bile strože onda bi to pomoglo u sprječavanju prijevara. Također trebamo bolje reducirati one koji upravljaju sredstvima i također trebamo bolje provoditi programe i ako to učinimo i jedno i drugo onda ćemo um, smanjiti prijevare i nepravilnosti. Hvala. Gospođa Pisjerno na jednu minutu. Sì, grazie presidente. La Hvala. Izvješće komisije nam donosi jednu pozitivnu sliku kada je riječ o suzbijanju prijevara. Naravno, povećao se broj nepravilnosti, ali je su smanjeni iznosi. No, svejedno govorimo o vrlo visokim brojkama. Te, samo 2013. godine 1609 nepravilnosti u sektorima koje se smatraju od ogromnog značaja, tu mislim recimo na poljoprivredu ili na sektor ribarstva. Želimo opet naglasiti i ovdje u ovoj vječnosti da se ne smijemo priuštiti gubitak biti jednog eura europskih sredstava kao posljedicu nepropisnog ponašanja. Zbog toga trebamo djelovati u više smjerova. Trebamo djelovati u smjeru prevencije, odnosno spriječiti u nastanku takve zlouporabe, a zatim trebamo i razmjenjivati dobre prakse i želim tu naglasiti ono što smo dobroga učinili u Italiji sa Kolafom i u smislu edukacije odnosno na druge zemlje članice i tu želim također naglasiti da za uporabe treba sankcionirati i osuđivati i zbog toga treba djelovati po pitanju europske javne nabave i e, kaznenog prava. Hvala. Imate plavi karton. Prihvaćate li odgovoriti na pitanje? Prihvaćate li odgovoriti na pitanje? Izvolite. Imate 30 sekundi. Gospodine Vali, izvolite. E, htio sam e, pitati kolegicu Pičero, zna li da se kontrole strukturnih fondova provode od strane nacionalnih tijela, a onda komisija provodi dodatne kontrole zato jer ne raspolaže potrebnim resursima kako bi osobno provodila resurse u svim regijama. Budući da ste vi na vlasti u Italiji već niz godina, e, ta su imenovanja politička i mene zanima činite li nešto kako bi se povećali transparentnost u upravljanju ovim sredstvima. Hvala gospodine Vali. Molim vas gospođo da se držite zadanog vremena 30 sekundi. Zahvaljujem gospodinu Valiju na ovom pitanju koje mi omogućuje da još jednom istaknem da u Italiji, možda je to kolegi promaknulo, e, dajemo primjer drugim zemljama članicama. Recimo primjer je osnivanje Kolafa koji postoji od 2007. godine, a to je ured koji koordinira sve aktivnosti u suzbijanju prijevara. Dakle, mnogo se čini, naravno priznajem još mnogo toga treba učiniti, nećemo oporicati ono što je očito. Naravno da je ogroman broj prijevara koji još uvijek se počinjaju, ali mislim da još uvijek možemo zajedno učiniti mnogo toga. Hvala vam, smo završili sa spontanim javljanjem za riječ. Sada ponovno riječ ima povjerenica Georgijeva, izvolite. Hvala vam lijepa i hvala na svim komentarima koje ste iznijeli. Prema građanima imamo veliku obvezu, odnosno mudro koristiti novac i obrazložiti upotrebu svakog centa koje su nam dali. Činjenica je da su se prijevare na strani rashoda smanjile na 0,19% za razliku od 0,21% iz prethodne godine, ali ipak to je još uvijek previše moramo i dalje neumorno ustrajati na suzbijanju i na iskorjenjivanju ovoga zla s teritorija Europske unije i iz naših europskih projekata. Netko je rekao da naši računi nisu potpisani, no revizorski sud je potpisao te račune i to čini već sedam godina, no još uvijek imamo neprihvatljivu razinu pogrešaka. One iznose 4,7% što daleko nadmašuje tolerantnost od 2% koju je otvrdio sud. Sud nam je također jasno rekao da moramo pojednostavniti pravila i mnogi od vas su to također spomenuli. Pojednostavljanje pravila je potrebno ne samo radi smanjenja broja pogrešaka, nego i zato što ćemo tada imati doista pravu transparentnost i građani će moći ući u trag novcu. Ako je to previše složeno, onda to neće moći činiti, a znamo da je transparentnost naša najbolja prijateljica u suzbijanju prijevara i korupcije. Želim zato naglasiti da upravo zbog toga tražimo u parlamentu saveznika u suzbijanju prijevara. U višegodišnjem financijskom okviru smo počeli od jednostavnih pravila, ali smo to zakomplicirali, no ipak krenimo ovdje jednostavnije i naćemo temelj za transparentno što će nam omogućiti bolje korištenje sredstava i također ćemo tako biti i odgovorniji. Slažem se s onima koji su govorili o značaju toga da razmotrimo i stranu prihoda. Zapravo na toj strani je trend obrnut, dakle prijevare su se povećale 0,29% i to moramo shvatiti ozbiljno zato jer su to izgubljeni prihodi za naše zemlje i to je zločin koji nećemo dopustiti. Imamo staru poslovicu da je bolje liječiti nego, da je bolje spriječiti nego liječiti. Ja se slažem da je spriječiti pogreške bolje nego morati reagirati na njih, no moramo također i reagirati kada dođe do prijevara i do zlouporabe. Ja vjerujem da ako budemo imali ured europskog tužitelja sa odgovarajućim mandatom i ovlastima koji će moći i istraživati prijevare sa PDV-om, to će nam omogućiti da budemo djelotvorniji, ne manje djelotvorniji, a to su mnogi rekli ovdje. To će nam naravno pomoći da zaštitimo europske interese. A što je europski interes? Europski interes je zaštititi porezne obveznike, a kako bismo to ostvarili moramo vjerodostojno djelovati. Zbog toga sam e, zamolila nadzorni odbor da razmotri vjerodostojnost podataka. Moramo imati povjerenja u naš vlastiti ured i u podatke koje nam on podastire. To je nešto čime ću se osobno pobrinuti. To nije moj zadatak, nego zadatak nadzornog odbora, ali mene zanima dobar ishod tog rada. Ovo je jedan dijalog koji ćemo nastaviti. To je poziv da se ne zaustavljamo, a na kraju će nam suditi po našim dijelima, ne po našim riječima. Hvala. Na kraju riječima gospodin Pirinski, izvjestitelj, da iznese zaključke. Hvala gospođo predsjedateljice. Vjerujem da je svrha ovoga postupka utvrditi i osnovati dobru i učinkovitu suradnju između parlamenta i komisije u stvarnom suzbijanju prijevora i nepravilnosti, zato jer smatram da je komisija Ovdje je osobno povjerenica Georgijeva preuzela obvezu za postizanje tih ciljeva i mi trebamo pridonijeti tim naporima. Slažem se s gospođom Greisler koja kaže da e, trebamo voditi računa o statistici i u vođenju statistika i želim pozvati kolege da uvaže sljedeće podatke. Od milijarde i 700 tisuća milijuna eura rashoda koji su podložni nepravilnostima, one predstavljaju 1,34% ukupnih rashoda. Što znači da je više od 98% rashoda isplaćeno na propisan način. Kada je riječ e, o povratu vlastitih sredstava 380 milijuna, evo to možete naći u izvješću, ne brinete. 380 milijuna je bilo podrožno nepravilnostima, što je 1,86% od tradicionalnih vlastitih sredstava. Nadalje, 2013. godine ukupna vrijednost nepravilnosti, počinjenih nepravilnosti, se smanjila za 30% od 2012. godine a prijevare su se smanjile za 21%. Govorim o vrijednosti prijevara. Priznajem da je porastao broj nepravilnosti kao takvih što iziskuje našu pozornost, no e, ipak vjerujem kolege da ako se budemo dolično ponašali, to neće pomoći europskim financijskim interesima. Hvala. Hvala gospodine. Ovime zaključujem raspravu. Glasovanje će se održati sutra. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to su izjave Vijeća i Komisije o globalnoj konferenciji na visokoj razini o eboli, održanoj 3. ožujka 2015. Odmah u ime Vijeća dajem